socijalisti i demokrati su uh, uh, dali zahtjev da uh, jedan njihov član postane član Ekona imali protivljenja ovoj nominaciji?